So, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Freude, Sie Dragi kolege, veliko mi je zadovoljstvo da kao bivša predsjednica odbora za kulturu budem danas ovdje na konstitutivnom sastanku. E, vidim puno poznatih i nepoznatih lica. Želim vam svima toplu dobrodošlicu. Nadam se da će rad u odboru za kulturu u idućih pet godina biti obilježen konstruktivnom suradnjom kao što je bio slučaj u posljednjih pet godina, čak i deset godina od kako sam ja u ovome odboru. Moja prva dužnost je otvoriti sastanak Podsjećam sve članove e, da se ovaj sastanak prenosi uživo putem interneta. Trebamo najprije utvrditi sastav predsjedništva e, ovog odbora izborom predsjednika i četvero potpredsjednika u skladu sa člankom 213 poslovnika. Izbori će se provesti na sljedeći način. Prvo ćemo izabrati predsjednika te pojedinačno svakog od četiri potpredsjednika. Imamo prijevod na sve službene jezike Europske unije osim danskog i irskog. Sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda, izbor novog predsjednika odbora. Dobila sam obavijest da zamjenici koji sudjeluju u glasovanju su Zovko koja mijenja Arimova. Ruba koja mijenja e, Polaka. Kold, koji mijenja Hanesa Hajdera. Kolaja koja zamjenjuje Mises. i e, Davos Corfield koji mijenja John Boo. Valesa koji mijenja Gian Antonija. Mubarak koji mijenja Stalakova. Ima li još E, zamjenika koji mijenjaju punopravne članove odbora. Gospodine, gospodin Polak je ovdje. Što znači da ga ne mijenja zamjenik. Ima li još zamjenika koji mijenjaju punopravne članove? Očito nema. Htio, htjela bih vam reći da u slučaju promjene morate prethodno obavijestiti e, predsjedavajućeg prije glasovanja. Znači prije glasovanja trebate e, o tome obavijestiti tajništvo. Moramo imati e, osam članova da bismo imali kvorum, očito ga imamo, tako da možemo krenuti s glasovanjem. E, molim prvo nominacije. Izvolite. Čast mi je predložiti u ime europskih pučana Sabine Forhaen za predsjednicu odbora za kulturu. Hvala. Sabine Van Haven je punopravna članica odbora. Nominirao ju je njezin klub. Pretpostavljam da ste ispunili deklaraciju e, o financijskom interesu te o prikladnom ponašanju. Tako je, dobro. Ima li još kandidata? Očito nema. molim gospođu eh, Van Haven prihvaća li nominaciju. Ako prihvaća, onda imamo samo jednog kandidata, pa predlažem da aklamacijom potvrdimo predsjednicu. Sabine, du nimmst an. Pretpostavljam da prihvaćate mjesto predsjednice. Ako je tako, pozivam vas da me zamijenite za stolom. Predsjednica ne koristi mikrofon, pa prevoditelji ne čuju što govori. Htjela bih vam zahvaliti. Hvala vam na ukazanom povjerenju sada na početku ovog novog saziva. Nadam se da ćemo kao i do sada uživati u konstruktivnoj suradnji, u jednom mirnom radu Mislim da smo ovih godina lijepo surađivali. Ja sam članica ovog odbora. Uvijek sam uživala radeći ovdje kao redovna članica, kao koordinatorica i sada kao predsjednica. Nadam se da ću dati svoj doprinos da ovaj e, odbor nastavi raditi gotovo prijateljski kao i do sada. Äh, wir kommen jetzt äh, zur Wahl des ersten Sada dolazimo do izbora prvog potpredsjednika. Dobila sam informaciju da neki zamjenici sudjeluju u glasovanju oni su popisani. Sada bih htjela provjeriti je li se nešto e, promijenilo u smislu zastupnika koji sudjeluju u glasovanju. Ako nije, onda možemo nastaviti s glasovanjem. Podsjećam vas da prije svakog glasovanja koje ćemo imati danas moramo dobiti informaciju o tome je li došlo do promjene e, kod političkih klubova. Dakle, upravo sam utvrdila da nije došlo do promjene u kvorumu, imamo dovoljno članova. Sada molim nominaciju za poziciju prvog e, potpredsjednika. Predlažem kolegu Romea Franca iz Zelenih. Znam da kandidat Romeo Franc je nominiran od strane zelenih prema Dehontovoj metodi e, to je mjesto e, pripalo zelenima. On je potpisao deklaraciju o financijskim interesima i o kodeksu odgovarajućeg ponašanja. Ako možemo to potvrditi, onda molim kandidata da potvrdi nominaciju. Da, rado je prihvaćam. E, ima li još kandidata? Čini se da nema. S obzirom da imamo samo jednog kandidata, predlažem da aklamacijom potvrdimo izbor gospodina Romea Franca. Dopustite mi da vam čestitam i da kažem da se doista radujem našoj kvalitetnoj suradnji u odboru. Možete mi se pridružiti za ovim stolom. Sada dolazimo do izbora drugog podpredsjednika. Još jednom e, molim da se zabilježi da nije bilo izmjena u smislu sastava članova koji će sudjelovati u glasovanju i molim političke klubove da tajništvo obavijeste u slučaju bilo kakvih promjena prije e, provedbe glasovanja. Postoji kvorum, sada molim e, nominacije za mjesto drug potpredsjednika. On, on pripada ECR-u. U ime ECR-a predlažem Teci Milbardi, bivša latvijska ministrica kulture i bivša ravnateljica Latvijskog nacionalnog centra za kulturu. Ona je vodila British Council u Latviji te bila poddržavna tajnica e, u Ministarstvu kulture. Isto tako je bila glavna tajnica Latvijske e, nacionalne komisije za UNESCO i doprinijela je Eh, je promociji svoje zemlje u UNESCO. Hvala vam na ovom kratkom predstavljanju kandidatkinje. To je nova zastupnica, tako da je dobro eh, da steknemo prvi dojam o tome tko je novi s nama. Eh, nadam se, gospođo Malbadija, da sam dobro izgovorio vaše, izgovorila vaše ime. Vi ste punopravna članica odbora Kult. Vi ste potpisali deklaraciju o financijskom interesu i o kodeksu odgovarajućeg ponašanja. Možete li to potvrditi? Isto tako, e, možete li prihvatiti svoju kandidaturu? Da, točno je i e, prihvaćam e, sa zadovoljstvom. Ako nema više kandidata, onda e, predlažem da aklamacijom potvrdimo izbor druge potpredsjednice. Dopustite da vam čestitam na izboru. Doista se veselim našoj zajedničkoj suradnji i pozivam vas da mi se pridružite za stolom. dolazimo do izbora trećeg i četvrtog podpredsjednika, ali unaprijed su se vodili određeni e, razgovori o prihvaćanju dehontove metode pri izboru. Predlažem da ovdje zastanemo na trenutak i da na sljedećem sastanku o tome govorimo kako bi e, politički klubovi imali vremena za razmjenu stajališta te kako bismo došli do rješenja kako ne bismo započeli rad ovog odbora s bilo kakvim velikim neslaganjem. Uvjerena sam da možemo doći do neke razumne nominacije i mislim da će nam vrijeme za raspravu u tome pomoći. Zato što tek jutros smo saznali da postoje određene zadrške vezane uz određene nominacije. Tako da predlažem da u ovoj fazi odgodimo ostala glasovanja te da nastavimo sljedeći put. Petra, da, nemam ništa protiv toga načelno jer mislim da je važno da dobro započnemo s radom, ali imam jedno pitanje. Da li e, je to dopušteno poslovnikom? E, ili ga kršimo. Mislim da to trebamo e, razjasniti kako ne bismo imali problema. Moramo se pobrinuti da doista se konstitutivni sastanak održi kako treba. Hvala. Äh, äh, Poslovnik to dopušta izbor e, predsjednika i prvog potpredsjednika je dovoljan za konstituiranje odbora. Međutim, odbor se mora složiti s odgodom, stoga sam ja to predložila u ovoj fazi. I mislim da, da bismo zajamčili miran početak rada, da bi bilo dobro da odgodimo glasovanje i da nastavimo s konstituiranjem e, odbora e, za dva tjedna je, dakle, slažete li se s prijedlogom? Ukoliko nema nitko protiv, onda ćemo odgoditi sastanak za 23.7. Sastanak će se održati od 9 do 12.30 te od te, se nastaviti u 3 poslijepodne, znači 23.7. Imamo još jednu točku na dnevnom redu. Prije svega htjela bih informirati kolege da u ponedjeljak od 15.7. od 7 do 9 ujutro će se održati prvi e, sastanak našeg odbora u Strasburu. I isto tako e, postoji i paket dobrodošlice sa informacijama o radu odbora. Isto tako tu možete dobiti informacije o onome što smo radili do sada. E, u svojim sandužićima ćete pronaći taj paket dobrodošlice i bilo bi dobro da to pogledate kako biste saznali informacije. Hvala isto tako i prevoditeljima i veselim se nastavku konstruktivnog i mirnog rada. I nadamo se da ćemo i na sastanku 23. srpnja nastaviti s konstituiranjem